Prelazimo sada na naš rad. Konačni e, prijedlog dnevnog reda je e, usvojen na konferenciji predsjednika prošli tjedan i dobili ste ga. E, želim sada najaviti sljedeći prijedlog izmjene konačnog nacrta dnevnog reda. U srijedu izjava komisije o višegodišnjem E, razdoblju Agencije za temeljna prava je ona koja će se zamijeniti izjavom komisije i vijeća i to pod istim naslovom. Primjedbi nema, izmijenjen je dnevni red. Dakle, sutra u četvrtak e, izvješće Hautala o imunitetu u skladu s člankom 9. da će se izjava e, staviti na glasanje sutra. Ovim usvajamo dnevni red s ovim izmjenama. Na taj način dogovoren je naš plan.